izlaganje i nešto rekla o svojim ambicijama i e, mjerama koje kani pokrenuti. Dobrodošli i hvala. Okay. Excuse me. Chair, Poštovana gospođo predsjednice, uvaženi članovi odbora. U životu je važno e, govoriti e, istinu, označavati stvari onakvima kakve jesu i ne izbjegavati istinu. U ovom trenutku 26 milijuna ljudi u Europskoj uniji su nezaposleni i to je nešto što ne možemo prihvatiti. 7,5 milijuna mladih europljana između petnaest i dvadeset 15. i godine E, nisu niti zaposleni, niti idu u školu, niti pohađaju neku edukaciju. Ni to ne možemo prihvatiti. Više od 124 milijuna ljudi suočeni su sa siromaštvom ili socijalnom isključenošću. Ni to ne možemo prihvatiti. Iz stoga su moji ciljevi za narednih pet godina kristalno jasni. Moramo se boriti za više radnih mjesta, za bolju socijalnu zaštitu. Moramo se boriti protiv siromaštva i socijalne isključenosti. To su prioriteti za mnoge europljane, a ja sam duboko uvjerena da su to i vaši prioriteti. Uvaženi kolege, kao zastupnica u ovom parlamentu 23 godine, e, moje poštovanje ove institucije i europskih institucija sve više je raslo. U ovom domu ja sam uvijek nastojala raditi na ostvarenju napretka u Europi, napretka koji će dovesti do opipljivih rezultata. To sam uvijek radila temeljem e, potpore velike većine i e, tu mogu zapravo spomenuti i moj nedavni izvještaj o Europskoj e, agenciji za nadzor banaka i reformu Europske monetarne unije. Uvijek sam bila odlučna u tome da imamo i većinu što se tiče revizije e, direktive o uslugama i da imamo široku potporu. E, radila sam na prekograničnoj suradnji, a isto tako sam e, intenzivno radila na suradnji među institucijama. Ukoliko me potvrdite kao povjerenicu zaduženu za e, zapošljavanje, socijalna pitanja i mobilnost rada, nastavit ću dalje raditi u tom smjeru bez imalo oklijevanja. Financijska i gospodarska kriza imala je velike negativne posljedice. Europa je morala donijeti e, važne mjere kako bi se borila protiv krize. Vidjeli smo već neke pozitivne rezultate te politike. Međutim, to još uvijek nije ostvareno u dovoljnoj mjeri. Mi nismo uspjeli e, vratiti e, povjerenje građana. Buduća komisija morat će ostvariti opipljive rezultate, rezultate koji će biti vidljivi za sve naše građane. Budući predsjednik e, komisije Jean-Claude Juncker zatražio je od mene upravo zbog toga da još jednom u prvi plan stavim riječ socijalno a cilj je ostvariti e, socijalno tržišno gospodarstvo. Ja sam spremna nositi se s tim izazovom jer podržavam socijalno tržišno gospodarstvo u kojem e, sloboda, gospodarstvo, solidarnost E, sve to je tjesno povezano, a upravo zato je potrebno provesti reforme u tom području. U mom e, resoru za zapošljavanje socijalna pitanja e, kvalifikacije i mobilnost želim dati značajan doprinos zajedno sa drugim povjerenicima a posebno potpredsjednicima komisije s kojima ću morati raditi zajedno kako bismo osigurali da moja politika tijekom narednih pet godina u svakom području uzme u obzir socijalne implikacije svake mjere koju usvojimo. Poštovani e, kolege, e, kao što je rekao e, Jean-Claude Juncker, Uskoro će 6 milijuna europljena biti bez posla. Ne smijemo birati što ćemo, čemu ćemo dati podršku. Ne, moramo imati socijalnu, temelje socijalne politike koja će biti tržišno gospodarstvo, koje će biti solidarno. Moj zadatak bit će da napravim bolje uvjete da nezaposleni nađu posla da se borim protiv isključenosti i siromaštva. To pretpostavlja da se razvije europsko tržište rada koje će biti dinamično. Za osobe koje traže posao bit će to mogućnost da steknu potrebna znanja koja će odgovarati potrebama poduzeća svugdje u Europskoj uniji. Trebamo imati kvalitetnu obuku pristupačnu svima. Trebamo ciljano raditi da se ponovno vrate na posao osobe koje dugo nemaju posla. Sve to trebaju biti sastojci našeg rada kojim će se u Europi omogućiti da se smanji siromaštvo i poveća zaposlenost. Oni koji me poznaju znaju da nikada ne iznalazim simplistička rješenja za složene probleme. To nije niti pošteno, niti učinkovito. Želim konkretne rezultate i e, želim da se kod nas tržište rada prilagodi globalizaciji čiji smo aktivni dio. Također želim da radnici pridonesu svojim radom stvaranju bogatstava i da mogu živjeti u uvjetima gdje će se imati jednake mogućnosti i gdje će se poštovati e, ljudska prava. Žene i muškarci iz zemlje u kojoj se nalaze iz drugih zemalja, članica, oni e, koji imaju posebne potrebe također moraju moći sudjelovati jednako na tržištu rada. Osim toga, Trebamo i dalje biti konkurentni i isto tako trebamo zaštititi naše sustave socijalne zaštite. Zbog toga svaku zloporabu moramo kažnjavati. Branit ću stoga četiri važna prioriteta i daću im jednaku važnost. Najprije otvaranje radnih mjesta. Radna mjesta uništena su krizom. Njih ima na milijune. Kako bismo nezaposlenima dali nove perspektive, moramo najprije stvoriti nova radna mjesta. Poduzeća, naročito mala i srednja poduzeća, trebaju imati dobre uvjete kako bi mogli pokrenuti e, različite aktivnosti, kako tradicionalne, tako one novatorske i kako bi mogli pridobiti nova tržišta. Drugo, pristup tržištu rada masovna nezaposlenost postoji, ali postoji istovremeno i radna snaga koja stari, a ima velik broj mladih ljudi koji traže posao, često nemaju kvalifikacija i oni više ne mogu pristupiti stabilnim radnim mjestima. Zbog toga je potrebno uložiti nove napore kako bi se vodilo mlade i kako bi i e, svima, uključujući i ženama i invalidima, pripomogli da se nađe posao. Treba omogućiti veću mobilnost svih e, zaposlenika. Moramo raditi na tome. Treće, kvalifikacije. Naša konkurentnost ovisi prvenstveno o tome što znamo našim znanjima i vještinama. U današnje vrijeme radni ljudi imaju više različitih aktivnosti tijekom karijere i zbog toga im moramo omogućiti da imaju odgovarajuće kvalifikacije da se, bilo da se radi o starijim ili mladim osobama, bilo da se radi o osobama koje su u slobodnim profesijama ili su stalno zaposlene. Četvrto, socijalna zaštita. Ona je ključna za naše bogatstvo. 2010. godine jasno smo formulirali ciljeve. Do 2020. godine želimo da se smanji broj osoba koje su socijalno isključene i siromašne za 20 milijuna. Nažalost, kriza je učinila upravo suprotno. Jako se povećao broj socijalno isključenih i siromašnih. Naš sustav socijalne zaštite mora biti učinkovitiji, više usmjeren rezultatima i na dugo rok biti i dalje održiv. Poštovani kolege, kako bih ostvarila te prioritete koristit ću sve instrumente koji su na raspolaganju komisiji, a posebno ću naglasak staviti na četiri područja. Kao prvo, potrebno je osigurati potrebne investicije. Moj cilj je poticati investicije u otvaranje radnih mjesta, i e, pomoći nezaposlenima da ponovno pronađu posao. U tom kontekstu ću sa potpredsjednikom Jirke Katajnenom kako bismo pripremili mobilizaciju 300 milijardi investicija kako je najavio Jean-Claude Juncker. Uvjeravam vas e, da ću pokrenuti sve raspoložive financijske instrumente kako bismo osigurali investicije u ljude i to posebno ću koristiti sredstva i mobilizirati Europski socijalni fond, fond za europsku pomoć najugroženijima i Europski fond za prilagodbu globalizaciji. Naglasak treba biti na otvaranju radnih mjesta, osposobljavanju i borbi protiv siromaštva. Radit ću na tome da ubrzamo funkcioniranje inicijative za zapošljavanje mladih u državama članicama. Jako je važno da jamstvo za mlade dobro funkcionira na terenu. Kao drugo, e, ekonomsko upravljanje e, treba unaprijediti. Zapošljavanje i socijalne politike trebaju biti daleko prisutnije u europskom semestru. Tjesno ću surađivati sa potpredsjednikom Valdisom Dobrovskim i kolegom Moskovićem kako bismo osigurali da odluke koje donosimo bolje vode računa socijalne implikacije strukturnih reformi. Moramo produbiti kontinuirane reforme u državama članicama. To je nešto što zahtjeva veću pozornost, korektnosti i održivosti reformi. E, procjena socijalnih implikacija programa potpore u e, zemljama s poteškoćama e, predstavljat će veliki doprinos ovoj inicijativi i ovom cilju. Potrebno je ponovno pokrenuti socijalni dijalog. Surađivat ću s potpredsjednikom Dobrovskim kako bismo osigurali da zaposlenici i poslodavci na nacionalnoj europskoj razini budu stvarni partneri u europskom semestru. Važne i zahtjevne socijalne reforme e, predstavljaju nešto o čemu je potrebno razgovarati sa socijalnim partnerima. Potrebno je uključiti sve glavne subjekte i obuhvatiti cijeli ekonomski i socijalni spektar, uključujući mala i srednja poduzeća, samozaposlene e, koji, na koje zapravo otpada velik broj radnih mjesta danas u Europi. Moramo imati osim toga kao treće srazmjerna zajednička pravila kako bismo osigurali ravnopravno okruženje i zaštitili radnike na jedinstvenom tržištu, a da ne dođe do prekomjernog opterećenja. E, tjesno ću surađivati sa državama članicama kako bismo osigurali prenošenje i provedbu postojećeg zakonodavstva. To treba osnažiti. U skladu sa programom e, za pametnu regulativu e, Preispitat ćemo postojeće zakonodavstvo kako bismo osigurali da bude učinkovito, razmjerno i jednostavno za provedbu. Primjerice, morat ćemo proučiti područja kao što je zaštita radnika od novih rizika. Temeljem toga predložit ću modernizaciju i ondje gdje je potrebno pojednostavljenje zakonodavnog akija a pritom zadržati visoku razinu zaštite. Također ću razmotriti i razviti nove inicijative gdje je to potrebno, primjerice u području koje je povezano sa mobilnošću radnika. I na posljedku, moj je zadatak e, izvoći maksimum iz instrumenata i partnerstava koji postoje nadograđivati tijekom narednih godina zajedno sa Europskim parlamentom, vijećem i njegovim članovima, socijalnim partnerima i mojim kolegama u komisiji kako bismo izgradili Europu koja je poštenija i održivija. Tijekom narednih pet godina tjesno ću surađivati sa ovim domom i bit ću na raspolaganju za redovite rasprave s vama o e, fazi e, u kojoj se nalazimo što se tiče naših aktivnosti. Imamo zajednički cilj e, ljude, njihovo zdravlje, radna mjesta, njihovu dobrobit jer Europa to su ljudi. Možete računati na mene, bit ću vaš saveznik kako bismo zajedno mogli ostvariti taj cilj.